Cijenjene kolegice i kolege, meni je veliko zadovoljstvo, velika mi je čast, dame i gospodo, moći vam priopćiti da je na konferenciji predsjednika donesen odgovor i to jednoglasno u suglasnosti sa, sa svim tijelima Europskog parlamenta da gospodina Jozefa Caja da on bude naš sljedeći dobitnik Saharove nagrade. Malala Juzuf Caj je mlada djevojčica. Ona je mlada djevojčica koja je imala hrabrosti na uštrb događaja u Palestini da se odupre okolišu koji je bio, koji je dominiran muškarcima i nasiljem i da skupi hrabrost da kaže da želi ići u školu, da želi imati pravo na obrazovanje i da kao djevojčica je jednakopravan, jednakopravan član zajednice društva. Njen potez je dao hrabrost i drugim djevojčicama, cijeloj skupini žena koje odrastaju trenutno da se bore za svoja prava, da se ne daju ustrašiti, te je ta hrabrost dovela i do toga da grozni zločinci, ljudi za koje možemo samo imati e, osjećaj e, bijesa, da pokušaju ubiti Malalu, ali ne samo nju, nego i sve one koji isto tako razmišljaju kao i ona. Hvala Bogu je Malala preživjela napad i svatko ko je pratio sudbinu Malale, svatko ko je doživio kako je ta djevojčica nakon svog oporavka nastavila sa svojom borbom, a da se nije dala još i više ustrašiti, baš naprotiv da se je putem velike podrške u cijelom svijetu odlučila i dalje nastaviti tim putem. Svatko tko je to pratio može samo biti zadivljen sa postupcima te djevojke. Ja vama, kolegama i kolegicama, nadležnih tijela i konvenciji predsjednika moram zahvaliti na toj odluci da će se dodijeliti nagrada Malali. To je nešto što je odluka koja će ići na korist toj djevojčici, ali to je isto tako odluka koja će jasno naznačiti stav Europskog parlamenta, a to je da bilo gdje da žive muškarci i žene, da su oni ravnopravni i da djevojčice koje se bore za svoja prava imaju zasigurno jednog saveznika na svojoj strani, a to je Europski parlament. Ja sam ponosan na to. Ich bin stolz darauf. Ja sam ponosan na to što smo donijeli takvu odluku i veselim se, a vjerujem i svi mi. Te isto tako moram reći da s nestupljenjem očekujem da će ta mlada žena biti naš gost ovdje u studenom i da ćemo je moći dodijeliti tu nagradu. Vjerujem da će to biti jedan od važnih trenutaka u povesti ovog parlamenta. Te bih još htio nadodati, dame i gospodo, da je borba te djevojčice, borba koja se ne može usporediti sa onim što mi ovdje radimo. To je mlada djevojčica, mlada žena koju prijeti smrću, 11-godišnjakinja koji su rekli da će je ubiti zato što želiš ostvariti svoje pravo na odlazak u školu. Kakva je hrabnost potrebna da se tome odupremo? Za mene je dame i gospodo, Malala već jedna od najvažnijih ličnosti 21. stoljeća. Moje dame i gospodo, dame i gospodo, danas je 11. put već obilježavanje dana borbe protiv smrtne kazne. Mi se već desetljećima zalažemo protiv smrtne kazne u našem domu, Europljani i europljanke su ujedinjene u našem dubokom uvjerenju da bilo kako grozan bio neki zločin se on ne treba kažnjavati sa daljnjom smrću.